Sada dolazimo do sljedeće točke, dakle tu govorimo o učinkovitosti postojećih mjera protiv utaje poreza i pranja novca u svjetlu nedavne objave takozvani panamskih dokumenata. Tu imamo prvo izjavu komisije i vijeća, gospođa ministrica Enis Plašalt ima riječ. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, časni zastupnici. Kada govorimo o ovim takozvanim panamskim dokumentima, željela bih reći da ovo sve ukazuje opet iznova na tu potrebu da nastavimo s našom borbom protiv utaje poreza i pranja novca. Nažalost, je pre rano da imamo potpunu analizu ovih panamskih dokumenata, ali svi mi se bavimo implikacijama tih dokumenata. Nacionalne vlade su objavile da će izvršiti istrage. Kada govorimo o tome što Europska unija može učiniti, ja ću razlo razgovarati zasebno o pranju novca i o porezu s druge strane. Kada govorimo o porezima trebamo se fokusirati na dvije strane. Pristup informacijama kao drugo mjere koje se mogu primijeniti kako bi e, se mogli riješiti ovi e, slučajevi u te porezak. E, kada govorimo o našem paketu koji je u tom smislu predstavljen u siječnju E, tu imamo e, uključene i naše zakone Europske unije kao i međunarodne e, propise kako bismo osnažili transparentnost, razmjenu informacija koje je razvio i sam OECD. I tu smo napredovali tijekom proteklih nekoliko godina. Međutim, nisu svi međunarodni igrači uistinu posvećeni tome da pošteno igraju tu igru i to je dakle i dokazao ovaj slučaj u Panami kako bismo imali dostatnu poreznu transparentnost, svi moraju sudjelovati u tome. A Evropska unija kao glavni međunarodni igrač mora jednim glasom govoriti mm, kada nastupa na međunarodnoj pozornici kako bi e, svi e, prihvatili te standarde. Sama Europska unija je posvećena tom pitanju, dakle želimo razmjenjivati informacije, otišli smo i dalje od OECD standarda i mnogi smatraju da smo mi tu određena predvodnici, što je dobro. Dakle, e, tu smo isto tako usvojili ovaj dio koji se odnosi na administrativnu e, e, suradnju, imamo razvijenu u pogledu prijava poreza i dakle imat ćemo to sve postavljeno na onaj način kako je to komisija učinila kroz svoj paket za E, izbjegavanje poreznih utaja. Imamo, dakle ja se nadam da će e, Europski parlament u tom smislu isto tako usvojiti naše e, mišljenje. Tu se nećemo zaustaviti. Danas je komisija usvojila jedan prijedlog koji se temelji dakle, na izvješćima pojedinim zemljama gdje se i dalje želi osnažiti transparentnost i taj prijedlog je nešto čime će se pozabaviti i vijeće. Predsjedništvo će zasigurno htjeti brzo napredovati u pogledu tog prijedloga. Kako bih se sad vratila na nedavna otkrića, željela bih reći što možemo učiniti osim bolje razmjene e, podataka kako bi se borili protiv e, poreznih e, utaja, izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca. Kada govorimo o našoj komunikaciji i jednoj učinkovitoj e, strategiji, e, tu predlažemo jednu zajedničku listu koja bi bila određeni odgovor e, na to kad treće zemlje ne žele koristiti te standarde. Dakle, trebamo brzo usvojiti taj prijedlog i uzeti u obzir isto tako ove panamske dokumente. Isto tako u siječnju je naš paket uh, koji se bavi borbom protiv utaje poreza izložio određene propise vezano uz uh, pravila koja se tu koriste. To trenutno, uh, trenutno i dalje to analiziramo i radimo na tome. Evo, imamo određene predloge vezano uz nacor direktive gdje govorimo o nekim zakonskim načinima izbjegavanja poreza. Dakle, tu nam je potreban brzi dogovor oko te direktive, to je ono što je ključno. I predsjedništvo nastoji doći do dogovora tijekom ovog semestra i nadam se da možemo računati i na vas dakle na vas kao parlament. I na kraju bih željela da obratite pažnju e, na rad e, naše skupine za e, ponašanje, dakle gdje će se usvojiti načela vezano uz treće zemlje i ta skupina je uspješno radila u Švicarskoj i komisija nastavlja svoj razgovor sa Lichtensteinom u ime te skupine i druge zemlje izvan Europske unije bi trebale biti u budućnosti u to uključene. Gospodine predsjedniče, sada ću brže se pozabaviti pranjem novca. To pitanje koje je usko povezano sa financiranjem terorizma je isto vrlo važno za nas. U veljači, e, kada govorimo o komisiji i njenom radu u pogledu financiranja terorizma e, brzo smo primijenili određene mjere koje će doprinijeti borbi protiv financiranja terorizma i borbi protiv pranja novca. Tu bih željela naglasiti neke elemente koji su vrlo važni vezano uz današnju raspravu. Kao prvo, ministri su naglasili potrebu za identificiranjem trećih zemalja sa strateškim deficitima u pogledu e, financiranja terorizma i pranja novca. Kao što znate, u skladu sa četvrtom direktivom e, borbi protiv pranja novca, trebaju se primijeniti određene mjere u pogledu due diligence, E, aspekta i isto tako tražimo da se do 1. svibnja završi s ovim procesom identifikacije. Međutim, tu smo u rukama komisije. Mi znamo isto tako da komisija vrlo žurno radi na tome i nadamo se e, da i Europski parlament to shvaća na taj način. Nadalje, vrlo važan je da završimo ovaj proces kojim je započeo i parlament i komisije predsjedništvo prošle godine. Nadalje trebamo dalje pogošati tu razmjenu informacija između država članica kada govorimo o njihovim financijskim obavještajnim jedinicama i tražimo da komisija do lipnja uvede određene točke koje će dovesti do napretka u pogledu direktive borbi protiv pranja novca i tu se trebaju uvesti određena ograničenja s obzirom e, na e, plaćanja u gotovini i možda će neke dodatne mjere biti nužne kada govorimo recimo o e, novčanicama o visokim iznosima recimo poput 500 eura kao što znate, ova direktiva je uistinu nešto novo, tek je prenose u svoje, e, svoje propise neke države članice i uistinu su potrebne određene izmjene kako bi se osnačio pristup informacijama, recimo kada govorimo o bankovnim računima i plaćanjima i to od strane obavještajnih financijskih jedinica i imamo zemlje sa, treće zemlje sa visokim e, rizikom i vijeće je spremno raditi na prijedlogu komisije. Mislimo da je to određeni prioritet i sigurna sam da će to biti isto tako važno i za Europski parlament. To pitanje pranja novca e, i financiranja terorizma je vrlo važno u međunarodnom kontekstu. To je bitna i tema unutar skupine G20 i zaključila bih time da bi rekla da predsjedništvo je odlučilo da takozvane panamske dokumente stavi na e, dnevni red 22. travnja Ekofina gdje će se zatražiti od e, komisije da izrazi određenu e, reakciju s obzirom na takvo financiranje i i mislimo da treba doći do dobre razmjene mišljenja u tom pogledu i veselim se toj e, konkretnoj razmjeni mišljenja. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepo. U ime komisije gospodin Moskovici. Gospodine predsjedniče, gospođo predstavnice vijeća, gospođo ministra, ministrice, E, uvaženi zastupnici, skandal e, Panama Papers e, dao je dodatni legitimitet našem programu za borbu protiv poreznih prijevara i pranja novca. Ako je itko sumnjao u potrebu za našim poslom u ovom području, sada to su prije svega bili mediji potrebne su mjere bolje transparentnosti e, i to je nešto što mi tražimo već godinama. E, komisija je uvela u Europsku uniju i na globalnoj razini određene stvari. I ja mogu reći da sam i ja šokiran, ali i naravno zgrožen i svi smo fascinirani eh, dokumentima koji su ovako obimni i vrlo informacije o, praksama koje su vrlo štetni. Sada moramo eh, transformirati eh, tu javnu zgroženost u konkretno djelovanje. I E, upravo ti dokumenti nam daju novu priliku. Sada imamo političku šansu i političku obvezu suočiti se na odlučan način e, s utajom poreza, s e, poreznim prijevarama, s optimizacijom poreznih politika kao i s praksama pranja novca. Naš e, program za borbu protiv e, porezne utaje, e, poreznih prijevara i pranja novca vrlo je ambiciozan. Mislim da je bitno da države članice svoj politički angažman pretvore u konkretno djelovanje, a bitno je i da preuzmu nove političke obveze potrebne su mjere koje treba e, poduzeti kako bismo osnažili naše, našu borbu e, protiv poreznih prijevara. Trebamo osnažiti suradnju s našim međunarodnim partnerima kako bismo stavili e, naglasak na borbu protiv takozvanih poreznih oaza. Potrebna je reforma poreznih sustava kako bi oni, ti sustavi bili transparentniji te isto tako trebamo spriječiti, raditi na prevenciji prava pranja novca. Kao što je već rečeno, puno toga je napravljeno u zadnjih nekoliko godina. Došlo je do e, povećane transparentnosti i treba reći da ne krećemo od nule. Komisija je poduzela vrlo snažne inicijative kako bi poboljšala porezno e, okruženje i za građane i za e, tvrtke. U posljednjih e, nekoliko mjeseci predložili smo ukupno tri paketa s tim ciljem. Prvo, postoji paket pravno bezutnih mjera E, za boru protiv e, izbjegavanja poreza. Radi se o sprečavanju zloporaba koje sprečavaju e, fiktivne offshore strukture da izbjegavaju poreze. A isto tako imamo i pravila za strane kontrolirane kompanije. To su posebna pravila E, koja omogućuju oporezivanje dobiti koje su na umjetan e, način e, preusmjerene na jurisdikcije s gotovo ili efektivno nultom stopom poreza. To je nešto što je vezano uz panamske dokumente. Isto tako imamo ambiciozan paket za poboljšanje porezne transparentnosti unutar Unije putem automatske razmjene poreznih informacija najveće na svijetu između e, poduzeća s jedne strane i poreznih vlasti. To je drugo. I treće, isto tako želimo poboljšati e, poreznu e, transparentnost i izvan Europske unije i to sa europskim zemljama koje nisu članice i isto tako pregovaramo E, San Marinom, Lichtensteinom, Švicarskom, a uskoro ćemo i s e, Monakom i potpisat ćemo sporazume u tom smislu. To je dobro za naše građane, što znači da će bankarska tajna uskoro nestati iz Europe i to će biti sjajan uspjeh. Ali i isto tako imamo prijedlog e, izrade zajedničke pan-europske liste poreznih oaza a to je nešto e, što je dio paketa koji sam e, predstavio u siječnju i to je zapravo dio cijelog e, paketa za borbu protiv porezne, porezne utaje. Želimo poboljšati transparentnost i trebamo poboljšati ono što već postoji i za bankarski sektor i za poduzeća. Od 2017. godine države članice će automatski međusobno razmjenjivati velik e, broj informacija kako bi spriječili e, prijevare i prebacivanje e, novca u inozemstvo. Danas je komisija odlučila napraviti korak dalje i traži se da multinacionalne kompanije javno objavljuju e, podatke e, za svaku pojedinu zemlju u kojoj posluju. Dakle, trebate znati da od početka ja se zalažem za to javno objavljivanje i jako sam zadovoljan što komisija danas predlaže da iako neki kažu da to nije dovoljno, da Unija postane prva ekonomska zona u svijetu koja po zemljama javno objavljuje podatke o poslovanju poduzeća. Vidim, gospodine Lambert, da vrtite glavom, ali znam da je da postoje određene granice u razmjenama između poreznih uprava i znam da će se neki od vas e, pitati oko tog praga od 550 e, milijuna eura. A isto tako postavlja, postavlja se pitanje zašto e, se ograničavamo samo na Europsku uniju, a ne idemo korak dalje. ali mi ćemo tražiti detaljne podatke o poslovanju multinacionalnih kompanija koje djeluju u poreznim oazama. To nam neće promaknuti. Mislim da je to ključno. I naravno, mi ćemo nastaviti zajedno dalje raditi s parlamentom na svemu ovome. Tu su još neke druge porezne inicijative ima tu um, niz drugih mjera koje su na stolu vijeća. Panamski dokumenti su signal, signal koji pokazuju um, zapravo um, zapravo pokazuju, to, oni su signal koji pokazuju da Europski parlament, Europska komisija imaju ispravnu razinu e, ambicije u borbi protiv e, izbjegavanja poreza. Kad je riječ o pranju novca, države članice trebaju preuzeti političke obveze i do e, kraja godine preuzeti u svoje zakonodavstvo odredbe četvrte direktive o sprečavanju pranja novca. Radi se o obvezi objave stvarnih vlas, vlasnika, te trebaju uvesti e, relevantne nacionalne registre. To je od ključne važnosti za sprječavanje zloporabe financijskih sustava u svrhu pranja novca. Htio bih reći da je komisija spremna pružiti svu potrebnu pomoć kako bi olakšala taj proces preuzimanja direktive i za e, provedbu, ispravnu provedbu odredbi te direktive vi znate kao što ja znam i pritom se okrećem i predsjedništvu vijeća. Ovo je na državama članicama. Znam da poruka panamskih dokumenata, poruka koju vi šaljete kao zastupnici, to su poruke koje, koje se čuju i države članice shvaćaju da u, u ovom smislu ne mogu biti pretjerano, e, previše e, raz, razborite kao što sam već rekao, puno toga smo uspjeli u našoj borbi protiv pranja novca i izbjegavanja poreza. Međutim, e, panamski dokumenti nam pokazuju da trebamo još puno toga napraviti kako bismo spriječili e, zapravo izbjegavanje poštivanja e, pravnih obveza. I postoje i određeni ključni sektori na kojima ćemo trebati se najviše osredotočiti postoji niz još određenih prijedloga i instrumenta koji su na stolu vijeća i koji će imati značajan utjecaj. E, pritom mislim na direktivu za sprečavanje izbjegavanja poreza. Nadam se da će e, nizozemsko predsjedništvo postići da se ona usvoji prije ljeta. Ne, neformalni E, neformalno vijeće ECOFIN održat će se 22.4. i to je u tom smislu važno. E, htio bih reći da je cijeli paket spreman i može se usvojiti. E, isto tako, oni koji žele samo e, polovicu paketa, onda će imati poli, polovicu rezultata. sada je vrijeme da borba Dakle, sada je potrebno da nešto napravimo. Potrebno je da popis e, poreznih oaza postane stvarnost. Već ona, ta lista postoji. Međutim, države članice e, su previše heterogene. E, 90 je poreznih oaza u Portugalu. Brojke su različite po zemljama. Ako uzmem e, za primjer Panamu, svi u svijetu sada znaju u kojoj mjeri se radi o, o poreznoj e, oazi. Dakle, države članice rade na izradi pravog popisa poreznih oaza. Ja sam e, predložio rok od šest mjeseci da se definiraju kriteriji, metodu, e, metode za izradu tog popisa. Isto tako trebamo dodatno osnažiti naš e, pravni arsenal. Primjerice, već smo najavili reviziju direktive za protiv, e, o borbi protiv e, pranja novca. To ćemo napraviti u lipnju i to ćemo napraviti i u svjetlu otkrića paninskih dokumenata tu postoji još jedna važna dimenzija, to je međunarodna dimenzija, jer naravno postoje stvari koje trebamo napraviti mi sami, ali mislim da Europska unija je predvodnica u svijetu u tom smislu i sada imamo priliku postati predvodnici doista u svijetu i za to nam je potreban e, bolji, učinkovitiji e, okvir. U okviru skupine G7 predložit ćemo novu fazu. U četvrtak će svi ministri e, financija e, zemalja svijeta će se e, naći u Washingtonu na sastanku MMF-a. Komisija će predložiti da se napravi korak dalje. I sa zadovoljstvom primjećujem da velik broj ministra financija članica skupine G7 su spremne poduprijeti nas. E, dame i gospodo zastupnici, e, putem ovog uvoda sam htio predstaviti neke mjere koje možemo poduzeti kako bismo otklonili netransparentne strukture, e, offshore strukture o kojima se puno pričalo od prošlog tjedna. Znam da komisija može računati na parlament da obogati raspravu, da podrži naše ideje i da nam omogući da nastavimo sa sljedećim etapama našeg projekta. Isto tako bih vam htio reći da i vi u parlamentu možete računati na komisiju. Mi smo prirodni saveznici, možemo imati određene različite stavove, ali se borimo za istu stvar. I eh, uvjeren sam da ćemo eh, zajednički moći zajednički surađivati ruku po, pod ruku kako bismo stvarili ono što od nas traže građani, kako bismo s poboljšanom e, transparentnošću spriječili prakse koje trenutno skandaliziraju e, naš e, planet. I naravno na raspolaganju sam vam danas, ali i u nadolazećim tjednima i mjesecima i sve do kraja svog mandata ću se boriti e, za poboljšanje e, ovih aspekata u poreznoj politici i rad na tome je nešto na čemu nikad ne smemo prestati raditi. Hvala. Zahvaljujem povjeredniče. U ime e PPA zastupnik Zalba Bidegan ima riječ. Zahvaljujem predsjedniče. Komisija vijeće, poštovane dame i gospodo, e, građani su polako već umorni od ovoga svega. Naša odgovornost e, izbjeći da nas doživljavaju kao dio problema, već kao dio rješenja. Zbog toga moramo odlično djelovati. Otkrića koja su objavljena na temelju panamskih dokumenata jasno pokazuju da moramo nastaviti raditi u istom smjeru kao i tijekom proteklih godina kako bismo stvorili e, veću fiskalnu transparentnost. Povjerenik je sam to rekao. Ovdje imamo političku mogućnost koju ne bismo trebali propustiti. Ne sumnjam povjereniče da ćemo vam moći pružiti podršku u svemu što ste danas predložili i u onome što ćete predložiti u budućnosti kako bismo se odlično borili protiv poreznih prijevara. To je nužno kako bismo se mogli nositi s ovim problemom. Kao što je povjerenik rekao, to nije nešto to isključivo utječe na Europsku uniju, već govorimo o globalnom problemu koji se može riješiti samo kroz globalnu reakciju koja uključuje maksimalan broj zemalja. Naravno, uspostavljanje poduzeća u kompaniji nije, u Panami nije nezakonito, ali nezakonito može biti ono što sa njime činimo. I naša je odgovornost da e, izbjegnemo da se ta poduzeća koriste za porezne prevare. EPP je uvijek branio i nastavit će to činiti veću fiskalnu transparentnost. EPP želi da gospodin Fonseca i da Fonseca i vlada Paname se obrate parlamentu kao i cijeli niz drugih poduzeća koji su se očitovali pred odborom za porezna pitanja. Siguran sam da će oni s nama surađivati. Ne možemo dopustiti da zemlje ili odvjetnici koriste ovakve modele na uštrb drugih zemalja. To je jasno rečeno, ovdje se radi o pravoj pljački. Zahvaljujem. U ime socijaldemokrata, gospodin Gianni Pitela. Hvala vam, predsjedniče. Trilijuni eura koji su trebali završiti na raspolaganju u Europi nestali su i to je zapravo e, ružna strana našeg financijskog korumpiranog kapitalizma koji je zaražen ovakvim praksama. Dakle, trebali bismo imati nultu stopu tolerancije što se tiče izbjegavanja plaćanja poreza i isto tako što se tiče poreznih oaza. Zbog tog pozivam na provođenje istrage i uspostavljanje istražnog povjerenstva kako bismo mogli dati sve od sebe E, i bez straha se uhvatiti u koštac sa utajom poreza. Također bismo mogli e, tražiti međunarodni konsenzus i tu nastaviti e, sa borbom protiv utaje poreza. Gospodin Moskovici je spomenuo nekoliko ključnih točaka. Kao socijalisti Glasali smo um, više točaka dobrog upravljanja pod komisijom gospodina Junkera i zadovoljni smo zbog toga što ta komisija i gospodin Moskovici rade na tome, ali tražimo vas da budete još smjeli, da idete i korak dalje, čak i što se tiče izvještavanja po zemljama. To bi trebalo proširiti na sve zemlje u svijetu. Dakle, vidjeli smo pozitivan napredak koji pozdravljamo, ali smatramo da bismo trebali ići i korak dalje, biti još smijeliji. Moramo se uhvatiti u koštac s ovim rakom i to na izvoru. Pozivamo dakle komisiju da nastavi e, raditi na tome i provede istragu. E, moramo dakle kretati se ka većem usklađivanju poreznih osnovica za poduzeća, staviti, sastaviti crnu listu poreznih oaza, odrediti kazne za one kompanije koje izbjegavaju porez. I to mora biti prioritet rada kako komisije, tako parlamenta. Prihvaćate li pitanje gospodina Kaze? Izvolite. Hvala poštujem gospodina Pitelu kao poštenog političara, čestitu osobu i slažem se sa njime kada kaže da moramo imati nultu stopu tolerancije prema onima koji su uključeni u taj skandal. Međutim, e, volio bih od njega čuti kako možemo s riječi prijeći na dijela. Imamo i europske vlade koje su tu uključene, imamo ministre europskih zemalja, predsjednika vlade europskih zemalja, dakle ljudi su to koji dolaze iz stranke socijalista. No stavimo na stranu stranke, gledajmo samo što je pravo i što je doista u interesu europskih građana. Hvala. Ne želim diskriminirati pojedine grupacije, mislim da se radi na nekom stranačkom i političkom pitanju ovdje. Ovdje se radi o tome da smo vrlo jasni i učinimo nešto jednako za sve. Dakle, trebamo jasnoću. Hvala. Sada za ECR, gospodin Luka. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, ovdje imamo jedan veliki skandal, to uopće ne dovodimo pitanje, panamski dokumenti su iznijeli se svjetlo dana, ono što zna već svaki vrabac na grani. I tu još jedan puta moramo postaviti pitanje zašto se već nije prije djelovalo. Situacija je takva, ako imate nekakav lonac koji ima rupu, onda voda se stalno izljeva iz tog lonca, to baš nije u redu što se tiče vode, međutim trebamo se pitati tko je odabrao taj lonac, stoga moramo postaviti pitanje kako da uopće postoje sve te mogućnosti, dakle kako porezno pravo to uopće dozvoljava da sve to izbjegavanje utaja poreza i pranje novca se mogu na tako velikoj razini uistinu i činiti i zašto nadležna financijska tijela to nisu na vrijeme shvatila i u stvari njima je to izgleda već bilo duže vremena poznato dakle da imamo tu vrstu izbjegavanja i utaje poreza i možda su oni to već dojavili nekim ministrima ili nekim drugima, pa trebamo postaviti pitanje zašto ministri nisu djelovali. Ovdje je uistinu politika zakazala. Vlade su već dugo znali i u svim zemljama Europske unije je svatko znao da ta vrsta izbjegavanja e, plaćanja poreza nešto što postoji već dugo i to je stvarni skandal, dame i gospodo. Hvala lijepa. Sada za ime liberala gospođa Gular. Hvala gospodine predsjedavajući i gospodine povjereniče. Drago mi je da nizozemska e, vlada nam e, šalje e, ministricu obrane da, da nam govori o borbi protiv poreznih prijevara. Šalim se. Ozbiljno, ovo je tema kod kod nas nema sumnje potrebno je djelovanje kao i drugi klubovi e, u ovoj vijećnici. Želimo da se produbi e, rad koji su obavili e, novinari. Dakle, trebamo bolje razumjeti što se dogodilo, provjeriti imamo li sve informacije. Dakle, potreban je taj istraživački rad i vezano uz tvrtke i po prvi put sa privatne osobe. Bitno je da se da se pozabavimo poreznim pitanjima i kao što je već rečeno e, potrebno je usvojiti određene tekstove u različitim područjima imamo i novi prijedlog vezano uz e, razmjenu informacija i to je već usvojeno od strane komisije danas. Kao što je gospodin Pitela rekao, tu se postavlja i e, važno pitanje e, svega što se odnosi na sudstvo, dakle na, na pranje novca i tako dalje. Tako da se nadam da će komisija napraviti sve u svojoj nadležnosti, ali nije dovoljno sve staviti na papir. Provedba, kontrola i eventualne sankcije e, protiv osoba koje ne poštuju pravila je nešto što treba produbiti. Jutro sam imala sam investitivno izvješće o našem djelovanju na široj razini. Dakle, trebamo se boriti za provedbu i za sankcije. Mi smo za vladavinu prava i to trebamo promicati na svjetskoj razini. Mi smo eh, vam na raspolaganju, dakle govorim predsjedništvu i komisiji, eh, želimo vam pomoći i mislimo da će pomoć biti dobrodošla. Hvala gospođo Gular, sada za Guje gospodin Demazi. Gospodine predsjedniče, kod Panama Leaks se tu radi o organiziranom e, kriminalu bogataša i moćnika. Mozak Fonseca je u nalogu banke Deutsche Bank i kompani prao prljavi novac e, i u stvari pomagao u cijelu tome. Dakle, a banke islamskih država i dalje smiju koristiti međunarodni sustav SWIFT i sa tim prljavim novcem se onda isto tako financiraju ubojstva u Parizu i Briselu. Kako je to fino društvo na Panama listi? Imamo ruske svodnike, ukrajinskog oligarha i predsjednika Porošenka, britanski premijer Cameron, FIFA naravno, supruga povjerenika Europske unije Kanete i Front National. Ja e, imam svoje ime na svom poštanskom sandučiću i većina stanovništva isto tako mora plaćati porez na sve što zaradi. A istina je, ako samo par e, super bogatih želi sve veći dio kolača, onda oni moraju uzeti dio tog kolača od drugih i to možemo nazvati običnom krađom. Ta rasprava o Panami isto tako skazuje kakvo licemjerstvo postoji kada govorimo o Njemačkoj koja je u bankarstvu sjenu pet mjesta iznad Paname i ustvari protiv jednog javnog registra vlasnika e, takozvanih fiktivnih firmi, odnosno firmi sa poštanskim sandučićima i isto tako e, bi trebali konačno kroz ovu novu direktivu liberalizirati upravo vlasnike takvih e, direktora. Cameron e, je stvorio upravo jedan izuzetak za offshore trusts i tamo je parkirao svoj novac i isto tako primjere primjer iz Nizozemske, iz SAD-a, hoće li sad svi oni doći na crnu listu Europske unije? SAD je pokazao sa Švicarskom, lihtenštajnom kako to treba učiniti. I moramo imati kazneno pravo za poduzeća, banke koje pokažu pri utaju za njima trebamo oduzeti licence, potrebno nam je javni registar kada govorimo o stvarnim vlasnicima fiktivnih firmi, kao isto tako jedan registar imovine i porez na imovinu i potrebno nam je izvještavanje u pogledu rada svih koncerna, ne nekakav sajam crnih lista. E, i isto trebamo imati stalni odbor za istraživanje poreznih e, oaza i onda je gospodin Patela i drugi su mogli prije LuxLeaksa dosta toga poduzeti. Već je Isus znao da će lakše deva kroz e, ušicu igle proći nego bogataš u kraljevstvo nebesko, ali jadan Isus nije mogao značiti da će postojati ovakav raj u pogledu poreza i trebamo konačno nešto poduzeti protiv toga, ne samo govoriti prazne riječi. U ime zelenih Gospodin Lamberic. Hvala, dragi kolege. Osjećaj da da naše demokracije idu na korist samo manjini, e, a to je nešto što osjećaju e, naši građani, raste. Deset godina od otkrivanja panamskih dokumenata e, objavljena je direktiva koja pod izlikom da da štiti poslovnu taj, tajnu je nešto što zapravo predstavlja uvredu demokraciji. E, htio bih reći e, gospodinu Moskovisiju, zadnji puta smo više manje ležerno, humoristično razgovarali, a trenutno mi nije uopće do smijeha. E, očajan sam trenutno. Već tri godine je prošlo od LuxLeaksa. 16 mjeseci prošlo od kad su uvedene obveze izvještavanja od zemlje do zemlje e, bez razlike između zemljama, a sve svo ovo vrijeme komisija se igra zapravo s vremenom. Vi ne želite izvještavanje po zemljama e, za sve zemlje i za svako poduzeće. Gledam vas u oči. Nema nikakvog argumenta da se ograniči izvještavanje po zemljama na određene zemlje i određena poduzeća. E, treba e, znati za, za poduzeće koje e, djeluje i u Francuskoj i u Belgiji, koliko ima zaposlenika, koliki je njezin promet, koliko je, koliki je njezin e, profit. Čak i malo transnacionalno poduzeće ima podatke. I nema zemlje ili poduzeća koje ne možemo pokriti. Ako vi to ne činite, to znači da zapravo um, um, imate vremensku taktiku. I uh, to je Business Europe. Oni predstavljaju uh, poslodavce i oni znaju da će ih transparentnost koštati ne u smislu konkurentnosti već uh, reputacije i vi zapravo branite njihov ugled i men, ja zbog toga žalim E U ime FDD-a riječ ima zastupnik Wolf. Hvala vam gospodine predsjedniče. Što se tiče objavljivanja dokumenta iz Paname, ponovno je došlo do dizanja političara koji kaže da bogati ne plaćaju pošteno svoj dio poreza. Poput gospodina Moskavicija u svom današnjem govoru, on želi da bogati plate pošteno svoj dio. Gospodine Moskovici, vi ste jedan od tih bogatih. Zarađujete više od 20.000 eura mjesečno, Imate također dodatnih 3000 eura mjesečno dodataka, 6000 zbog troškova i mirovinu 3000 eura koje bi drugi mogli samo sanjati. Kažete da bi porezna transparentnost trebala vrijediti za sve, zbog toga ja kažem vama, slažete li se da vi i svi drugi vaši povjerenici trebate svoje porezne račune staviti online kako bi javnost mogla vidjeti tu poreznu transparentnost povjerenika. Također ste rekli da želite e, zatvoriti porezne oaze. Da, slažem se s vama i zbog toga hoćete li započeti sa najvećim poreznim oazama Europe, onom briselom Narod Belgije i diljem Europe plaćaju 30, 40, 50% porezne stope. Vi, europski povjerenici, javni službenici i osoblje Europske unije plaćate svega 8%. Dok imamo nezaposlenost mladih u mnogim zemljama od 30 ili 40% pa i više, vi uživate luksuz visokih plaća i niskih nadnica. Da li će zastupnici Europske unije i sami platiti istu razinu poreza kao i njihovi sudržavljani. Najveći skandal od svega da dok narod plaća svoj porez eurokrati ne plaćaju gotovo ništa. To je skandal. Za... Gospodin Wolf, zahvaljamo. E NF, klub zastupnika, izvolite. Monsieur le commissaire, face à ce nouveau scandale fiscal... Suočeni s e, panamskim dokumentima, novim skandalom, e, nacionalni front naglašava da od početka mi glasovali, glasovali smo o svim različitim dokumentima Um, za borbu protiv um, utaje poreza. Uh, žalim zbog vašeg licemjerja. Uh, bi, građani zapravo su ti koji uh, plaćaju sve to. Radi se o poreznoj nepravednosti i to je kriminal, odnosno zločin protiv naroda. Google, Apple, Facebook, Starbucks, američka poduzeća zapravo su u povoljnijem e, položaju jer ne plaćaju porez u Europi. E, tu je i odgovornost multinacionalnih e, kompanija i odvjetnika, konzultanata poput Price Waters Coopers. Nema, e, ne bi ničega bilo da međunarodni konzorcij novinara nije proveo istragu. E, nijedan Amerikanac, e, nijedan na velika banka s Wall Streeta nije e, ovdje. Ford, Kellogg's, Carnegie i tako dalje. Kome je to na korist? U, čini se da nije nikome. U svakom slučaju Amerikanci ome nisu obuhvaćeni. Ovo je dokument koji je kompromitirajući. Govornik je prekinut. Hvala vam. Prihvaćate li pitanje zastupnika Prihvaćate li plavi karton? Pitanje zastupnika Lovrija? Da, izvolite. Hvala. Iznenađen sam kad e, tijekom 2 minute i 30 naš kolega iz e, Nacionalnog fronta e, ne spominje činjenicu da utemeljitelj Nacionalnog fronta je naveden E, da ima, odnosno navedena da ima račun u e, Panami. I isto tako kad je riječ o izbornoj kampanji e, nacionalnog fronta, ona se na također na navodi u panamskim dokumentima. Tako da ne bi nedostajalo i sam, ne bi škodilo ni malo samo kritike. Da, ali nacionalni front nema nikakve veze s poreznim oazama. Ja govorim o nacionalnom frontu. Dakle, dvije osobe o, kojima govorite rekle su da nemaju nikakve veze s time. Postoji transparentnost, sve je um, objavljeno i gospođa Lapen nema veze s time. Dakle, ovo je kleveta.

Offshore poduzeća u Panami potvrdila su samo ono što smo već znali ili na što smo sumnjali. E, političari Europe slijede primjer korumpiranih poslovnjaka. Mnogi predstavnici ove klase smatraju da su iznad zakona, a istodobno nameću štednju građanima. I prave da su križari protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Da li ovi iznosi koji su, nisu oporezovani zapravo prizlaze iz zakonitih aktivnosti. To su ozbiljna pitanja, a oni koji su odgovorni trebali bi biti pozvani na odgovornost. Trebali bismo pokušati otkriti ko sve ima račune u offshore poduzećima, jer imena koja su procurila tek su um, malani broj, malen postotak od ukupnog. Moramo poduzeti mjere kako bismo izbjegli ponavljanje ovog fenomena. Offshore poduzeća nemaju nikakav drugi cilj osim pomoći bogatima da ne plate ono što bi trebali. Da li imamo ih koje koristi takvih poduzeća? Postoji li razlog da ona postoje? Odgovor je ne, ne postoji razlog i zbog toga bismo trebali preći na zabranu aktivnosti offshore poduzeća. Bilo koje poduzeće koje želi biti aktivno u Europi trebalo bi imati i oplaćati porez u Europi. Poduzeća koja nemaju razlog postojanja, trebala bi nestati. Mislim da ne postoji s druge strane politička volja za takve mjere, jer smo nedavno vidjeli velik postotak takvih poduzeća e, pripada zapravo političarima. Hvala. Gospodine Fantulis, plavi karton za vas, gospodina Korvina, prihvaćate li? Da, Kada govorimo o Europskoj središnjoj banci, koja u stvari izrabljuje europske građane. Pa to je gotovo kao Robin Hood, onda je normalno da se ljudi sami uzmu natrag novce. Slažem se u potpunosti s vama. Europska središnja banka zapravo pljačka europljane. Istodobno, kao što su dokazali panamski dokumenti, političari su cijeli iz gomilu tajnih iznosa spremili sa strane koje plaćaju ovakvim poduzećima. Hvala. Naš sljedeći govornik je gospodin Niedermayer. Izvolite. Imate minutu i pol. Zahvaljujem. Vjerujem da skandal s panamskim dokumentima potvrđuje potrebu učinkovite aktivnosti koja bi poboljšala učinkovitost oporezivanja. Razlog nije samo u novcu koji bi trebao ići u proračun, već u vjerodostojnosti vlada te e, poštenju na tržištu. Također, trebamo spomenuti da postoje razlike između panamskih dokumenta i liksa, jer u panamskim dokumentima uglavnom se radi o pojedincima, ne poduzećima, i vjerujem također da se oni više bave pitanjem utaje poreza, ne toliko izbjegavanjem plaćanja, a izvor novca na panskim računima e, vjerojatno nije potpuno jasan. Također u velikom broju slučajeva u panamskim dokumentima e, zapravo ti slučajevi su ponešto stariji i želim reći da je velika razlika unutar porezne manipulacije koja je pokazana u panamskim dokumentima e, vezana uz automatsku razmjenu informacija i poboljšanju borbe protiv e, pranje novca. Zbog toga bih pozvao komisiju da napravi reviziju toga da li su usvojene mjere dostatne i u krajnjoj liniji koji su ti elementi koji nedostaju u postojećoj regulativi e, koja bi se trebala baviti sa problemima opisanim u panamskim dokumentima. Također bih potaknuo komisiju da nastavi e, raditi na svom poreznom e, programu, osobito kada se radi o naplati PDV-a i oporezivanju velikih poduzeća. Tu imate moju punu podršku. Hvala. Zastupnica Ferrera ima riječ. Zahvaljujem. Panamski dokumenti jasno su pokazali još jednom koliko truda je uloženo u istrage, koliko toga su učinili zviždači. Sjetimo se LuxLeaksa, Zbog kršenja trgovinskih tajni doći će do suđenja zviždačima iz LuxLeaksa, a ja bih voljela jednu zaštitu, pravnu zaštitu na europskoj razini koju bi komisija ponudila kao zaštitu zviždačima. Panelski dokumenti samo su eh, vrh eh, santela je da polako dobivamo jasnu sliku poreznih oaza i za to su nam potrebne sankcije za one koji se bave zlouporabom. Ne očekujem da komisija opire prstom ili kritizira, već da zatražimo da i oni i komisija budu hrabri u svom radu zbog toga što uzavši u obzir razmjer ovog skandala, vijeće nije dovoljno e, brzo djelovalo. Zastupnik Luns na jednu minutu. Zahvaljujem. Mi u istinu moramo se snažno boriti protiv ovakvog skandala. Neki ne žele plaćati porez e, i normalni potrošači moraju plaćati visoke poreze. Tu moramo još transparentnije nastupiti, bolje surađivati kada govorimo o nadležnim poreznim tijelima. I isto tako trebamo uvesti jedan e, odbor koji će se boriti protiv toga. Mi želimo veću transparentnost, a ne stalno sve veće stope poreza mm, Dakle, u praksi je situacija takva e, da i tako se previše poreza plaća. I onda opet nastaju novi dugovi Europska središnja banka i dalje tiska novac e, i to nam opet nanosi štetu, dakle manje prihoda od kamata, viši porezi, to je sve međusobno povezano. Ako želite smanjiti poreze, onda svatko mora e, pravedno platiti svoj udjel, ako bi radi strpali taj novac u jednu poreznu oazu u Panami. Gospodin tojer izvolite. Alde, jedna minuta. Da, zahvaljujem gospođo predsjednici, gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege. Mm, ovaj Panama Leak e, sa 11,5 milijuna dokumenata nam ukazuje u istinu jednu strašnu situaciju dalje. Svima nam je bilo poznato da postoje porezne oaze, ali te dimenzije su nevjerojatne i tu isto imamo osobe iz globalne elite, tu su i sportaši, poznati umjetnici i političari. I kad onda nastaje dojam kod građana da se zbog toga odlučno ne borimo protiv tih modela izbjegavanja plaćanja poreza jer su tu i političari uključeni onda time se gubi na demokratskoj legitimnosti i stoga je tu jako veliki interes eh, za Europski parlament eh, koji trebaju djelovati E, u ime građana. Mi e, nismo bili slijepi prema e, takvim poreznim oazama, mi smo tražili mjere, tražili smo da komisija iznese jednu definiciju, jedan paket mjera, nešto toga je sada i napravljeno, ali to nije dostatno i potrebno nam je isto tako jedan odbor koji će imati istražne ovlasti. Sljedeći govornik je Gospođa Matijas, imate jednu minutu. Hvala vam lijepa. Gospodine Poveniće, dokumenti iz Paname su skandal. A prijedlozi komisije svom toga su dosta bezuzleni. Mislim da bismo se trebali osvrnuti na pravi problema, to je da uopće je moguće da postoje porezne oaze. Dakle, nitko ne želi porezne su oaze, ali nitko niti ne čini ništa da bi ih se ukinulo. Multinacionalne kompanije i mega bogate osobe ih iskorištavaju. A, I tu se zapravo ništa ne događa, ali kada se traže niže porezne stope za male srednje poduzeća, onda se to ne prihvaća. Porezne oaze su Nizozemska, Belgija i Madeira primjerice i zbog toga Europska unija sada mora nešto učiniti. Onda će doista moći postati predvodnica za ukidanje poreznih oaza diljem svijeta, ali ako u samoj Europskoj uniji dalje toleriramo porezne oaze, onda s time zapravo jasno dajemo do znanja našim poreznim obveznicima da onaj koji e, više utajiva porez da nije, da nije kriminalac. To nije porezna pravda. Hvala gospodin Gigold. Povjeniče, kolege. Mislim da je važno da kada pogledamo ovu aferu, da se tu ne radi samo o poreznoj aferi, da se radi o aferi o pranju novca koja ima porazne posljedice. Većina aktivnosti koje su otkrivene već sada, barem što se tiče Europske unije, barem što se tiče Europske unije, krši direktivu o sprečavanju pranja novca koja je stupila na snagu 2005. godine. Stoga moramo biti ozbiljni kada se radi o provedbi postojećeg zakonodavstva. Ja sam dobio obavijest od jednog zviždača koji je godinama bio u kontaktu sa Europskom komisijom i govorio je da se direktiva o pranju novca ne provodi u stvarnosti i zbog toga je legitimno da ovaj parlament istraži zašto države članice ne provode europsko zakonodavstvo i zašto Europska komisija ne inzistira dovoljno na tome da se zakonodavstvo doista primjenjuje u državama članicama. Ja se sada toga obraćam Europskoj komisiji, želim da odmah pokrene E, postupke u slučaju kršenja europskog zakonodavstva protiv odgovarajućih država članica kako bi se pobinuli da se provede ovo zakonodavstvo. Ovaj parlament mora uspostaviti istražni odbor kako bi istražio taj manjak provedbe. I na posljedku važno je da ako sada pokrenemo novi istražni odbor, da s time ne ograničimo posao koji smo bavili u taksu, već da doista to obavimo kako spada, jer naši građani neće moći prihvatiti da, i, da se ide iz afere u aferu, a da se ništa ne čini. To je neprihvatljivo. Hvala, gospođa Kapel je sljedeći govornik na minutu i pol. Hvala vam, gospođo predstavljača, gospodine Vojniče. Prema sudjama OECD-a do 210 milijardi eura proračuni države članice gube zbog e, multinacionalnih kompanija. To je 10% svih, e, svog prometa tih kompanija. To znači da te kompanije kao prioritet imaju izbjegavanje plaćanja poreza. To je sada i jasno iz dokumenta iz Panama. Cilj bi trebao biti jasan, porez bi se treba platiti tamo gdje se stvara dobit. Inicijativa OECD-a pod nazivom BEPS je vrlo važna inicijativa kako bi e, globalno kontrolirali taj fenomen. Imamo i program sa pet točaka e, vezan uz to da se zatvore porezni, porezne rupe, da se poveća, više, da se poveća veća transparentnost. 26 država članica su već rekle da će to provesti, ali ne i Panama i ne i SAD. Delaware, primjerice, jedna provincija ima više privrednih tvrtki nego građana, a i u Južnoj Dakoti, u Nevadi se isto tako vrši utaja poreza. Dakle, jednostavno se može osnovati poduzeće i postaviti fiktivni poštanski sandučić. Izvješća u odboru Ekon su vrlo važna, vezano uz bolju transparentnost, ispečavanje, izbjegavanje poreza, zatim izvješćivanje po državama za ona poduzeća koja imaju e, odgovarajuću, koje prelaze odgovarajuću granicu za dobit. ECOFIN je već se obvezao da će provesti odgovarajuće mjere, ali to nije dovoljno. za globalni problem nam je potreban globalni registar, pojednostavljenje cenih popisa kod poreznih oaza i tako dalje. David Kaza, képviselő következik. Képviselő Hvala vam. David Kaza na minutu i pol. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Europska unija je uvela važne promjene za borbu protiv pranja novca i za postizanje veće financijske transparentnosti, veće porezne transparentnosti, ali dokumenti iz Paname pokazuju da oni koji žele prevariti nekoga koji imaju dovoljno utjecaja da mogu zaobići pravila. Tu se osvrćam na to da se dakle sredstva skrivaju pomoću složenih struktura. Malta ima primjerice sektor financijskih usluga koji je vrlo snažan E, koji se pridržava najviših regulativnih standarda. Mi imamo zakonodavstvo sa najvišim standardima, imamo stroga pravila i stroge, strogu kontrolu. Ove aktivnosti jedne male elite koje je na moći, dakle to što su koristili ove usluge u Panami, ne odražava ovo. Oni koji su uključeni nisu multinacionalne kompanije. Oni ne e, disciplinu i poštenost malteškog naroda. Malteški narod zajedno s vama, s većinom u ovom parlamentu, također kaže da korupcija i labavi propisi da nisu prihvatljivi da ih nećemo tolerirati. I stoga se slažem sa zastupnicima iz svih klubova zastupnika koji su iz Malte. Mi moramo sada donijeti tu odluku jer Malta je poštena i Malta se pridržava europskog zakonodavstva. Hvala vam, zaprimili ste plavu karticu od gospodina Kukana. Prihvaćate li da, gospodine Kukan, imate riječ? Gospođo predsjedavajuća jednostavno pitanje našem uvaženom kolegu gospodinu Kazi. Možete li potvrditi, to jest je li istina, da će doći do glasovanja o nepovjerenju malteškoj vladi upravo zbog dokumenata iz Paname? Molim vas, izavan odgovor. Hvala. Hvala vam. Ja potvrđujem da je oporba tražila da se glasa o nepovjerenju vladi. Nas ne zanimaju novi izbori. Ova vlada još uvijek ima dvije, godine pred sobom, ali mislim da bi oni ministri koji su sudjelovali u ovoj krizi, u ovoj feri, trebali odstupiti. Došlo je do prosvjeda gdje je tisuće maltežana prosvjedovalo iz različitih slojeva društva, i svih političkih struja, ali nažalost, gospođa predsjedavajuća, tu se radi o organiziranom napadu E, individualaca koji su sudjelovali u tom prosvjedu. Ozbiljni ljudi, odgovorni ljudi koji su činili mnogo dobra za Maltu. Dakle, nije prihvatljivo da malteška vlada trpi ovakve napade na individualne osobe. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Simon. Imate jednu minutu, izvolite. Dragi kolege, drage kolegice. U prošloj godini smo po pitanju poreza Europskoj uniji učinili mnogo više nego što je to bilo moguće nekoliko godina prije. Samo zato što je došlo do među igre e, zviždača, medija, Europske komisije, ali isto tako i prije svega ovog doma sa posebnim istražnim odborom takse i sa ovim nastavnim istražnim odborom takse 2. E, s time se sve stvorio dodatni pritisak. Sada imamo ovu izvrsnu, ovo izvrsno postignuće njemačkih novina Deutsche Zeitung, ti dokumenti iz Paname, gdje se ne spominju samo pojedinačna imena, već i udruge i organizacije i mi moramo i dalje imati tu istu razinu pritiska i sada. Potreban nam je istražni odbor i za ovo koji će nam dati dosadne instrumente na raspolaganje i kako bi zajedno s Europskom unijom dugoročno vršili dalje taj pritisak države članice da one budu voljnije zajedno s nama usvojiti odgovarajuće zakonodavstvo kako bi se one, još uvijek postojeće pravne rupe konačno popunile. Hvala. Hvala vam. Gospođa Ruononen Lerner je sljedeća, imate minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. luk sliks i sada dokumenti iz Paname. Koliko je još otkrića potrebno prije nego što zaustavimo ovu utaju poreza? Nijedna afera, kažem ja. Mi već imamo saznanja, mi imamo volju, i to u niz država i u niz političkih stranaka svi se slažu, sada je vrijeme da se pređe na djelo. Za globalni problem je potrebno globalno rješenje. Europska unija sama ne može spriječiti ovu utaju poreza. Zbog toga nam je potrebna globalna transparentnost, kao što je već i rekao njemački ministar financija e, gospodin Schäuble. Treba imati na umu da ako ne ukinemo utaju poreza, da onda posljedice neće biti samo gospodarske prirode saznanje o tome da privilegirani i bogati u društvu imaju drugačija prava od svih ostalih, to je nešto što bi moglo urušiti cijeli temelj našeg društva. Porezne oaze treba javno objaviti, moramo ih ograničiti koliko god možemo sa svim mogućim sredstvima. Hvala vam. Gospodin Vigaš je sljedeći ovaj skandal je još jedan novi skandal i to nije ništa novo. Imali smo prošlosti LuxLeaks, eh, SwissLeaks eh, i sada imamo dokumenta iz Paname. To je stvarnost koju ne možemo odvojiti od neoliberalne dogme. Financijska tržišta dominiraju od 80. godina. To je sve povezano i sa privatizacijom, javnih financijskih institucija. To nije nikakva slučajnost. Tu se radi o strukturnim promjenama, a nama su potrebne strukturne norme s kojima ćemo zaustaviti na oaze. Treba zaustaviti taj cijeli sustav, a banke i financijska tržišta treba isto tako odvojiti. Utaju poreza moramo ograničiti. Nije moguće da se dobit samo tako premješta u porezno oaze. Potrebni su nam transparentni postupci i pristup informacijama kada se radi o porezu. Dakle, ono što trenutno radimo nije dovoljno. Hvala vam lijepa, gospodin Sanji. Jeste li vi digli pravu karticu ili želite se prijaviti za spontano javljanje za riječ. Ne razumijem točno što ste mi htjeli reći. U redu. Gospođo Žoli, otkrića od prošlog tjedna. Ispričavam se, nisam čula što ste rekli. Hvala vam. Da, ja sam se htio javiti za spontano javljanje za riječ. U redu. Hvala vam. Evo, izvolite, imate riječ. Gospođo Žoli, izvolite. Hvala vam. Započet ću opet e, od početka. Gospodine Proveniče, prošla tjedna otkrića nas podsjećaju da propisi protiv pranja novca se ne poštuju. Niti neke velike banke to ne čine, niti drugi financijski posrednici, niti neke države članice i nacionalne vlasti koje su zadužene za kontrolu, koje ovo sve dopuštaju. Pranje novca je biznis. Građanima je dosta i njihovo nezadovoljstvo je na vrhuncu. Dvosuki jezik naših, eh, naših vlada i ovi nejasni prijedlozi su još više podrivali, još više podrivaju povjerenje. Eh, ova nepravda po pitanju poreza se tiče same srže našeg društva. Mi imamo pravo znati tko je varao, a zato odgovorni trebaju odgovarati pred sudom. Ovaj sustav prijevare na globalnoj razini je bio razlog zbog kojeg je moj klub zastupnika predložio da se osnuje istražni odbor. Zahvaljujem svim kolegama koji su izrazili svoju podršku. Gospodine Pavniće, nećemo dopustiti da se sve to samo tako nastavi, a da se ništa protiv toga ne poduzme. I mi ne razumijemo zašto kada vi imate iza sebe podršku javnog mjenja, nam niste predložili istinski govornik je prekinut. Gospodin Baje je sljedeći govornik na minutu i pol. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Priča se stalno iznova ponavlja. Ovo je rekao jedan poznati pisac iz prošlog stoljeća u Francuskoj. I evo to me posjetilo na ovo što sam e, vidio kada se kada se javilo ovo otkriće dokumenta iz panarne Isto tako, kada vidimo ova pitanja, to kljevanje u ovom domu, vezano uz to treba nam ili ne, istražni odbor mi je također na to podsjetilo. Nadam se da ćemo brzo preuzeti našu odgovornost, da ćemo zatražiti osnivanje istražnog odbora i nadam se da ćemo za to uspjeti naći većinu jer ne možemo biti zadovoljni sa ovakvim specijalnim odborom kao što je uspostavljen nakon LuxLeaksa. E, tu postoje ograničenja za specijalni odbor, recimo multinacionalne kompanije nismo mogli prisiliti da dođu pred nas i da nam se obrate, a kada su to i učinile nismo mogli postaviti sva pitanja. I vi ste to isto tako naglasili u svom uh, govoru da 28 država članica nije se dobro još uspjelo obračunati s tim problemom. I toga se ja zalažem za posebni sržni odbor, to je najbolji način na koji ćemo Um, zatražiti od nadležnih da preuzmu svoju odgovornost. Trebamo isto tako istražiti koje su to mehanizmi koji dopuštaju pranje novca uh, vezano uz to kako se i financira terorizam. To je bilo povezano s našom prethodnom raspravom. Građani ne bi smjeli biti jedini koji snose taj teret u razdoblju krize. Mi znamo gdje se nalazi novac, znamo uh, koga ima, samo trebamo biti dovoljno hrabri da ga zatražimo natrag. Hvala. Gospođa Makova je sljedeći govornik na jednu minutu. Hvala vam lijepa. Ovaj, ova afera oko dokumenta iz Paname je bez presedana. Ona je strašna. Neki su jako bogati, uključujući i političare, i bili su u to uključeni. Neki nisu htjeli platiti poreze i mislim da je dobro da se zna tko je to. Naravno, to ima utjecaj i na Rumunsku. E, ako se novac drži u e, poreznim oazama, e, onda nestaje, nestaju sredstva iz proračuna. Navodno da se radi o jednoj jednom biljunu eura. Teško je shvatiti koliko je zapravo to mnogo novaca. Ono što mi možemo mnogo lakše shvatiti je da se tu radi o izuzetnom moralnom problemu i da ti ljudi oduzimaju tih bilijun eura koje bi se mogli iskoristiti za ulaganja u ovom dobu ekonomske krize. Znamo da postoje ljudi koji su gladni, koji umiru od e, hladnoće i koji nemaju novac za lijekove. Taj novac je došao e, iz utaje poreza i trebali bi ga zaplijeniti. Hvala vam. Sljedeći govornik gospodin Urban Krespo na jednu minutu i molim vas pridržavajte se vremena za govor, dragi kolegi. Hvala vam gospođo predsjedavajuće dame i gospodo. Čini se da ono što najviše zabrinjava europske vlasti da nisu razmjeri ove afere koje su otkriveni dokumentima iz Paname, već to što su javno objavljena imena, među kojima imaju važene europske političare koji tvrde da su domoljubi, ali koji drže svoj novac izvan vlastite države ili e, neki članovi obitelji poznatih osoba poput e, e, slučaja gospodina Kanjetea što dovodi u pitanje sastav komisije. Naravno, ne morate otići u Panamu, možete otići u Panamu, u Andoru, e, Luksemburg ili Švicarsku kako bi utajili novac. I imamo sada i znanje o tome da su velike banke pomogle svojim klijentima da sakriju novac. Sada u ovom tjednu kada raspravljamo o dokumentima iz Paname, E, imamo istodobno izvješće o tome da se ojača poslovna tajna, što može imati zatim posljedica za zviždače. I to je nije nikakva slučajnost, bojim se. Govornik je prekinut. Hvala vam. Sljedeći govornik je gospođa Scott Kato na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća do sada smo se sotočili na korumpirane političare, ne kriminalce u okviru dokumenta iz Paname koji su sakrili i utajili svoj novac, ali skandal vezan uz britanska prekomorska područja tiče se zapravo celog tog sustava za izbjegavanje plaćanja poreza. Od polovice mm, poduzeća koji su na toj listi, 113 njih je registrirano na e, djevičanskim otočima. City of London zapravo i financijski instituti olakšavaju premještanje novca. David Cameron je pokušao biti predvodnik e, e, za poreznu transparentnost, ali vidimo da je sam razvodnio propise vezano uz pranje novca i vidimo evo da je i on imao koristi od jednog trust fonda. I time što bogati premještaju svoj novac, imamo manje prihode sada baš u trenutku kada smo jako zaduženi i kada se snižavaju prava najranjivih u mom društvu. I zapravo smo svi zajedno u tome. Hvala. Gospodin Kofot je sljedeći na minutu i pol. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Dokumenti iz Paname nam daju rijedak uvid u to kako korumpirana globalna elita skriva milijarde eura u poreznim oazima. E, taj novac se koristi za financiranje terorizma, za financiranje korupcije itd. tako I sjetite se, to je samo vrh ledenog brijega. Jedna država Panama i jedno poduzeće e, Mosad Fonseca, ali zapravo znamo da je 8% e, svih e, sve dobiti skriveno u e, poreznim oazama i multinacionalne kompanije velik dio svog novca upravo tamo i preusmjeravaju. Dakle, milijarde eura odlaze s našeg kontinenta, a naši građani su suočeni sa socijalnom krizom. Milijarde eura poreznih obveznika s kojima bismo mogli stvarati radna mjesta. To je provokacija za građane koji plaćaju svoje poreze, i e, znamo da male i srednje poduzeća plaćaju 30% više poreza od multinacionalnih kompanija. Ti utajevači poreza isto tako potrivaju pravdu i povjerenje u naša društva i u naše gospodarstvo. Za toga su nam potrebna, potrebni transparentna pravila, e, izvješivanje po pojedinim državama kao što to imamo u financijskom sektoru. Trebamo kazniti porezne oaze poput Panama i Djevičarskih otoka. Moramo Eh, imati eh, registar sa stvarnim vlasnicima i uključiti u to sve vrste poduzeća, uključujući i trust fondove. I moramo eh, baciti svjetlo na pravne tvrtke, na financijske savjetnike poput ovoga u Panami.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 ovi skandali. Po 163. članku zabranjena je harmonizacija. 63. olakšava sve transakcije i spriječava da se uspostavi limit između zemalja. Evo razloga zbog kojeg se smatra da je ovaj sustav legalan i na temelju kojeg ste uspjeli na čelo e, komisije staviti osobu koja je odgovorna za te skandale i nakon i još uvijek ništa niste otkrili, ali 26. E, travnja dva zviždača će biti suđena za zviždače za ovaj skandal. E, izlažu se opasnosti desetogodišnjeg zatvorske kazne i milijun e, eura kazne. I evo ga, sa Panama Papers imamo iste probleme. Societe General je bila pod kontrolom e, Europske banke kada je otvarala račune offshore. I njihov pred... A koga se ovdje tuži? Mene zbog klevete, jer vi nemate drugo, drugog posla nego mogli biste barem e, zaštititi zviždače jer oni skupo plaćaju svoj e, ono što rade e, za nas. Hvala sljedeće gospodin Maragalj, imate jednu minutu, izvolite. Hvala predsjednice. Panama je samo vrh sante leda. No imamo tu i određene nemamo dovoljno indikacija koje se tiču američkih e, velikih e, bogatstava. bogatstava. I istražno povjerenstvo koje se spominje možda bi trebalo e, imati za cilj da se čitava ta ledna santa istraži. Dakle, boriti se protiv tih taj poreza nije pitanje morala, već i učinkovitosti, gospodarske učinkovitosti. Trebali bismo moći stati u kraj postojanju tih parazita treba nam produktivan kapital i trebamo svaku cijenu pokušati e, potaknuti ministre i u vladama e, da djeluju u tom smislu i to im Htio bih da se usredotočimo ovdje na financijski i pravni, pravosudni aparat koji omogućuje sve ovo što se dešava. E, ne možemo čutati o ovome, u je europski problem kada ćemo početi provoditi razne preventivne mjere i rješenja. Hvala gospodin Regija Tondo, imate riječe. Hvala. Želim reći da porezne oaze, oaze, porezne oaze nas kradu, kao što je rekao gospodin Osković. I upravo je, da, ovdje se radi o krađi. Krađu, zvlačenju ruku u, e, džepove naših sugrađana, ali i e, e, krađa naših država. Dakle, to je generalizirana pljačka i treba smoći, trebamo biti u stanju povratiti novce. I to je Evo, okay, imamo zgražanje naših e, sugrađana, imamo socijalnu uzbunu koja je podignuta i možemo dobro odraditi posao. Ne na katastrofičan način, ne sa namjerom i idejom da se sve promijeni, već ovdje se radi o tome da treba postupno mijenjati stvari u dugoročnoj bici, ali koja bi mogla se pretvoriti u pravu e, poreznu revoluciju u svijetu narednih 10 godina. Mogli bismo početi s tim da shvatimo što je to, što znače E, što predstavlja taj koncept e, porezne oaze, imati, napraviti njihov popis e, i osmisliti sankcije, sklopiti sporazume s bankama kako one ne bi funkcionirale u tim poreznim oazama i onda uhvat se doista u koštac s tom bitkom koja će biti ključnog značaja za sve. Ana Gomeš, izvolite. Moramo financijsku pomoć pomoći borbu protiv te vrste kriminaliteta. mora se voditi borba i protiv te terorizma i protiv organiziranog kriminaliteta. I kao što smo već rekli, treba zapljeniti sve prihode, a treba kazniti sve oni koji, kao što su recimo odvjetnici i slični konzultanti koji pomažu da novce umjesto u porezne svrhe odu offshore preko granice i oštete naše građane. Zatim, svi se računi multinacionalnih koncerna moraju objelodaniti, otvoriti prikazati. To ne samo u Europi, Europskoj uniji, nego i u drugim zemljama. Moramo vidjeti točno tko su korisnici, pravi vlasnici i poduzeća i različitih zaklada i različitih fondacija i ostalih oblika koji se koriste da bi novci preko granice prešli ne plativši poreze. Međutim, Europska unija to ne može sama izvesti niti tome uspjeti i različite zemlje, znamo na cijelom svijetu su se pretvorile u porezne oaze, u rajeve porezne koje ruiniraju sve druge. E, Hvala gospođo Beres, izvolite. Hvala predsjedavajuća. Gospodin povjereniče, vi ste zaduženi za dosije koji godinama nije maknuo s mjesta. Nadam se da će pod vašom inicijativom, a uz pomoć ovog parlamenta, kao što smo započeli to tako raditi, dakle uz podršku svih e, zviždača, novinara, naših sugrađana koji su se svi mobilizirali kako ovaj skandal utaje poreza e, prestane. Nadam se da ćemo svi zajedno moći napredovati s radom. Ovdje vam želim e, zajamčiti našu punu podršku i reći da sam uvjeren da ukoliko ovaj par, Europski parlament pretvori svoju, svoje e, e svoju komisiju u e, istražno povjerenstvo, to je, e, to bi, to je samo dokaz da smo riješeni se boriti s, tom, s tim problemom. Ovdje u europskim institucijama i na sastancima G20 to je pitanje akutno i to moramo moći e, obrađivati ravnopravno s našim partnerima ukoliko želimo odgovoriti na e, zahtjeve naših sugrađana, sve se to e, radi u oblasti u kojoj smo prepustili previše vremena multinacionalnim tvrtkama da vode ples. Danas je na nama da kažemo koja su pravila. Govornik i prekinuta Došli smo do kraja popisa govornika, sada započnemo s riječ. Gospodin Tom ima riječ prvi i znajte da ću biti jako stroga s pravilom o jednominutnim govorima. Gospođa Tomca. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. Panama Papers afera seveda zbuja veliko pozornosti te dni, ampak bodimo pošteni. Eh, hvala vam lijepa na riječi. Naravno da je ova panamska afera u prvom planu naše današnje rasprave, ali to nije ništa novo, mi već dugo znamo to. Na europskoj razini smo jako puno mjera pokušali poduzeti postigli smo i niz sporazuma sa trećim zemljama, međutim to očito nije sve skupa dovoljno. Milijarde eura se gube i umjesto da završe u našim porezima i u našim javnim proračunima, da se iz njih plaćaju naše edukacije škole, da se budućnost naše djece financira, naša medicina, javno zdravstvo i tako dalje, netko se strahovito bogati odvajajući te novce što je potpuno nedopustivo. Međutim, mi moramo točnije i pomnije promotriti tu situaciju situaciju. Zašto su porezne oaze tako privlačne, tako zanimljive? To si moramo pitanje postaviti. Koliko su neugodni i nezgodni ili jednostavno nezgrapni i spori naši porezni sistemi doma? Dobro, hvala. Sada gospodin Kaputa ima riječ na jednu minutu. Hvala. Dosije dokumenta iz Paname predstavlja ranjivost eh, financijskog, svjetskog financijskog sustava. Dakle, trebamo napraviti jedan prirodni koncept transparentnosti financijskih transakcija i EU mora reagirati na odlučan, riješen način. Trebamo intervenirati što je prije moguće kako bismo zajamčili e, transparentnost i e, odgovorno ponašanje po poreznim pitanjima i borbu protiv utaj poreza i izbjegavanje plaćanja poreza. Novi prijedlog povjernika Hila e, o objelodanjivanje podataka po zemljama znači da hoće da e, države članice objavljuju svoje podatke uz e, objavu podataka o dobiti i sva poduzeća trebala bi biti primorana objavljivati svoje deklaracije uz e, prekogranične aktivnosti. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala. Naravno nismo morali čekati na obje dokumenta iz Paname kako bismo otkrili da su velike multinacionalne tvrtke te koje izbjegavaju plaćanje poreza i koje pribjegavaju raznoraznim trikovima kako bi prebacili svoju dobit e, u e, offshore e, porezne oaze. Procjenjuje se da se iznos kreće od 7 do 20 trilijuna dolara bilijuna dolara, 70, mi procjenjujemo da ima 70 bilijuna dolara godišnje i mnoge kompanije e, poput Societe General i Deutsche Bank e, su među njima isto tako poduzeće poput e, Siemens. A što se tiče takozvanih ulaganja europskih poduzeća u te zemlje, Europska unija je odgovorna. Moramo imati jednu europski sustav kako bismo ostali tome u kraj

Najviše hvala. hvala. Obje dokumenta iz Paname koja se tiče pranja novca i utaje poreza bavi se tim fenomenima na masivnoj razini. I to znači da Europska unija treba djelovati sada i to u suradnji sa svim neeuropskim zemljama koje su spremne slijediti nas. To što na različitim mjestima diljem svijeta postoje te porezne oaze, u kojima postoje svakojake svakojaki vidovi financijskog kriminaliteta, to je nešto što se ne može tolerirati i istovremeno kada se e, uništava socijalna sigurnost moramo imati moramo stati toj praksi i moramo moći oporezovati sve transakcije. Istovremeno potrebno je usvojiti, uspostaviti sustav kako bismo zaštili zviždače. Vrijeme da se sad djeluje. Hvala gospođo Sargentini, imate riječ. Hvala. Kao izvjestiteljica četvrte revizije direktive o pranju novca iz kriminalnih e, fondova, ja sam svoje vremeno tražila da se stvori javni djelovodnik, to je nešto što sam ispregovarala i hvala parlamentu što mi je to omogućio. Dakle, taj djelovodnik nužan nije. kako bi e, poduzeća e, poduzeća Kako, kako bi stalo u kraj praksi fiktivnih e, poduzeća u e, offshore e, poreznim oazama? Komisija je predložila dakle, da se usvoji direktiva za borbu protiv terorizma. Trebalo bi ponovno uspostaviti taj djelovodnik. No, jedna od, jedan od problema jeste da, se ne, da nije uključen pojam trasta. Cameron to nije htio, ali i druge države članice su se protivile tome. Možda je sada pravi trenutak, dakle 1. lipnja, da se u taj djelovodnik uključe nove stvari. Hvala gospođa Maletić sada. Zahvaljujem predsjedavajuća otkrića iz panamskih dokumenata potaknula su više država da otvore istrage

povjereniče. Borba protiv e, pranja novca i utaj poreza nije samo briga za komisiju i vijeće. Ovaj problem rezultat je Rezultat je toga što se na raznim država članica isto tako ne upravlja dobro porezima i neprihvatljivo je to što države članice to dopuštaju i naravno male i srednje poduzeća od toga najviše pate. Što su države članice uradile, što je komisija poduzela, što su međunarodne institucije učinile? Ovo je katastrofalna situacija. Što mi poduzimamo povjereniče? Potrebne su jasne i riješene mjere e, kako bi oni koji su odgovorni za e, utaj poreza i pranje novca platili za to. Njihova, njihova, njihova imovina trebala biti konfiscirana. Hvala, gospodin Zani, izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedateljice. Dame i gospode, gospodu uvaženi kolege, bojim se da smo ovdje suočeni s puno većim izazovom nego što se to može zaključiti na temelju današnje rasprave. Osoba sam koja redovito prati tiskovine i mogu reći da ne bih mogao upjeti prstom u neku veliku europsku tvrtku koja nema offshore eh, račune koja nema poslovanje offshore, što znači da iznimno visok postotak prihoda u Europi biva neoporezovan. Zato danas imamo jedan posto svjetskog stanovništva koje posjeduje skoro cjelokupno bogatstvo svijeta. Hvala. Zaključujemo slobodno javljanje za riječ. Povjereniče, Dobili ste dovoljno pitanja, kritika, prijedloga. Naravno, ovo je e, vruće pitanje i očekujemo vaše odgovore. Hvala predsjedavajuća, hvala vama zastupnici na odličnoj raspravi koja pokazuje da sve političke porodice žele aktivno i žestoko da se obračunaju protiv eh, pranja novca i utaje poreza. Ovi dokumenti iz Paname ističu potrebu da se na globalni način i bolje koordiniran način jači način pristupi ovom pitanju borbe protiv utaje poreza i pranja novca u Europskoj uniji i izvan granica Europske unije. Ovdje smo suočeni s jednim toliko velikim problemom da će trebati pružiti političko rješenje koje će biti transnacionalno i ova komisija jedinstvena je po tom pitanju. Evo nas nekoliko povjerenika ovdje i doista svi vučemo u istom smjeru. U neposrednoj budućnosti komisija ima nekoliko inicijativa još ambicioznijih koje su, na kojima se radi. Evo, na primjer, predstavit ćemo amandmane za direktivu za borbu protiv pranja novca do lipnja mjeseca ove godine i to će još više pojačati naš rad na prevenciji ovog fenomena. To je također i bitka protiv anonimnih transakcija, te će dosljednost našeg djelovanja u borbi protiv e, ovih opasnosti u trećim zemljama biti još jasnija, no kolegica Jourova će e, još više detalja o tome iznijeti. Također ćemo e, se vratiti i starom projektu CCTB o konsolidiranoj poreznoj osnovi za nadobit kako bismo se borili protiv utaje poreza, barem na unutarnjem tržištu. Predstavit ćemo također i jednu tabelu koja će omogućiti da se vide koji su režimi, porezni režimi u trećim zemljama i to će biti prva etapa izrade te zajedničke crne liste koju sam spomenuo. Zatim dalje ćemo nastaviti surađivati sa svim pa- međunarodnim partnerima, tu mislim na OCD, G20, GAFI, kako bismo se postarali da svi sve preuzete obvezde se s vremenom pretvore u norme, međunarodne norme i znam do koje mjere e, nizozemsko predsjedništvo e, se slaže sa svim ovim i Jerun Dijsselblom i njegov državni tajnik u potpunosti e, su složni sa nama na ovoj u ovoj borbi. Mislim da ćemo do lipnja napraviti odlučne, donijeti odlučne mjere i staviti države članice pred svoje odgovornosti. A što dalje od toga, veliki broj je ovdje prijedloga iznesen koji, o kojem ćemo razmisliti. Toliko o tome što sam htio reći i odgovoriti. Imam još nekoliko odgovora, tri konkretna odgovora koja želim e, iznijeti zastupnicima za koje imam, prema kojima imam puno poštovanje. Evo, prvo gospodinu Luke odgovaram zašto, koji je pitao zašto komisija nije ranije e, djelovala. On je svjestan da komisija može samo predložiti mjere i s tim u vezi mi smo e, glede tax rulinga donijeli određene prijedloge koji to je, to je projekt koji je uveliko ubrzao postupak i mi smo iskoristili ovu priliku i Panama Papers je nešto što nam pomaže da ubrzamo rad. Umjesto da kritiziramo komisiju, ja mislim da je e, bolje da e, radimo zajedno, jer podsjećam da smo e, saveznici. Gospodin Wolf, koji je na svoj običajno elokventan način htio predstaviti Europsku komisiju da je ne znam kakav ne znam kakva porezna oaza optužiti 47 djelatnika da su prevaranti, a povjerenike da su njihovi šefovi, jedva da karikiram. I to je doista skandalozno. Jer za razliku od e, onoga što se misli, mi plaćamo porez. I da se govori o povjerenicima koji ne plaćaju nikakve poreze, i koji su pošteđeni poreza, to je u potpunosti krivo i to vrijedi i za sve povjerenike i za sve djelatnike i što više mi imamo pristup koji omogućuje da se e, ostvaruju određene uštede za razdoblje od 2014. do 2020. Posjećam da ćemo e, ostvariti uštedu od 4,3 milijarde eura, a 1,5 milijardi e, godišnje sa e, s moderiranjem, odnosno smanjenjem plaća mi plaćamo porez od 8 do 45%, što je e, i tekako superiorno za veliki broj država član, članica. Ovdje neću ni spominjati, spominjati e, države, odnosno e, porezne oaze. Dakle, stanimo u kraj ovakvoj demagogiji, jer i budimo donekle decentni. Želim vas podsjetiti, odnosno želim ovdje podsjetiti da imamo dva člana ukip koji su osuđeni na zatvorske, da, da, zatvorske kazne zbog utaje, odnosno prijevara e, sa e, državnim e, javnim sredstvima. Dakle, moramo stvarno doista početi pomesti ispred svoga praga prije nego se obratimo drugima. I zatim zadnje, e, zadnji odgovor je upućen gospodinu Lambercu kojeg iznimno cijenim, koji jako dobro poznaje sve ovo, sve ovo. I na kraju, evo, e, on, se men, on mene proziva, zatim ode, pa nije ovdje kada mu, mu odgovaram. No, bilo bi zanimljivije e, da se sačeka da komisija odgovori. No, doista sam bio povrijeđen onim što je rekao. Rekao je da smo zadnji, zadnji put imali prijatan razgovor i da, ga, da, da, se čak i nasmijao i da ovaj put nije prijatna situacija i da se ne smije. Pa slažem se i optužuje komisiju da je u rukama ne znam kakvog lobija. Pa ništa ne može biti više krivo toga. Malo prije je Jonathan Hill iznio prijedlog eh, direktive o CBCI koji ide dalje od svega što je do sad napravljeno. Prag od 750 milijuna eura e, je e, OECD. O čemu se ovdje govori? Evo, otkrićemo što radi bilo koja multinacionalna firma u Belgiji, u, e, u Europi i van. I za neke zemlje koje su porezne oaze tražili smo detaljne informacije. Mi smo prvi na svijetu, prvi na svijetu koji su to napravili, najambiciozniji smo na svijetu. Razumijem da se eurozastupnici bave politikom, razumijem da su još zahtjevniji i mogu razumjeti da žele da se ide još dalje. I države članice imaju također tu odgovornost u kraju krajeva, no budimo racionalni kada zajedno ostvarujemo napredak kada to radimo zajedno, kada sve to ide u pravom smjeru, onda treba biti u stanju i reći da, to je dobro, a ne prokazivati ili optuživati komisiju. Podsjećam, mi smo saveznici i ova komisija i povjerenici koji su ovdje i cjelokupni savez komisije pod eh, vodstvom predsjednikom koji konstantno radi na tome je tako da mi želimo biti e, vođe u cijelom svijetu u borbi protiv utaje poreza i ono što predlaže ova komisija jeste nešto bez presedana, toliko je ambiciozno, bez presedana u povijesti europskih institucija. Dakle, evo, kao što znam da je gospodin Lamberts jako inteligentan čovjek i da jako dobro poznaje dosije kojim se bavim, moram e, tu zaključiti dakle, da ima e, nedostatak dobre volje u ovome svemu, a to nije baš najbolji način da se bavim politikom, jer mislim da je bolje da se poštujemo međusobno i da vučemo u istom smjeru, to je ono što ja želim raditi raditi s njim, sa klubom zastupnika zelenih, sa svim klubovima zastupnika koje iznimno poštujem. Dakle, da, Europski parlament i komisija imaju iste ciljeve, ti ciljevi su nam poznati, a to je transparentnost i borba protiv utaje poreza. Dakle, radimo zajedno i idemo naprijed zajedno, a nemojmo se baviti lošim polemikama koje su, po mom mišljenju, doista produktivne. E, ova institucija poput svih drugih nije savršena, niti jedna nije savršena, ali budite sigurni da što se tiče te teme e, radimo dobar posao i osobito danas sam jako ponosan na ono što smo odlučili na ovo što je Jonathan Hill predstavio jer to je napredak koji nije ostvarila ni jedna regija i ni jedna zemlja na svijetu a mi se možemo time pohvaliti i podičiti. Hvala lijepa povjereniče Moskovici. Oprosti, rekao sam da će gospodina, e, kolegica Jourova e, dati dodatne informacije o pranju novca, ukoliko to dopuštate. Jurova, you have Naravno, a sada riječ imate vi, gospođo Jourova. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Štovani zastupnice. Evo ja bih samo kratko komentirala vaše izjave i vaše intervencije u vezi pranja novca. Da, u pravu ste, moramo čitav niz mjera pokrenuti kako bi osigurali da vlasti imaju jače ovlasti u borbi protiv pranja novca i moraju se sve sumnjive transakcije novčane njima prijaviti. Kao što znate već smo postigli poprilične rezultate u našoj direktivi o iz e, prosinca 2014. direktivi o suzbijanju pranja novca i koja ta direktiva između ostalog predviđa i središnji registar pravih vlasnika i pravih korisnika bez obzira kako bila komplicirana financijska konstrukcija pred njima. A sada se poziva i na jedno ubrzanje e, suradnje i izvještevanja zemalja članica. To je od ključne važnosti. Registar se treba do 2016. u cijelosti staviti u funkciju, mora postati operativan. Europska komisija je spremna dati sve potrebnu pomoć kako bi se ta direktiva prenijela u nacionalna zakonodavstva našim članicama i u kontaktu sam stalno sa svojim pandanima na tim mjestima u zemljama članicama kako bi se posao ubrzao. Vi znate isto tako da komisija radi na reviziji te direktive kao što je već najavljeno u vezi financiranja terorizma i prijedlog te nove direktive koji treba trebao 1. lipnja biti predložen, on se uglavnom fokusira u prvom redu na sve rizike koje donosi i predstavlja financiranje terorizma i kako se to može otkriti, posebno recimo smjeriti pažnju na anonimne doznake i uplate jer rekli su nam sigurnosni stručnjaci da su financijske transakcije upravo vrlo često prve indikacije da se pripremaju neki veliki teroristički napadi. Prema tome svaku vrstu sumnjive transakcije za koju ne znamo dakle kome kako treba istražiti. Nadalje komisija će se pozabaviti i zakonodavnim e, prijedlogom kako ćemo sankcionirati sve one koji peru novce i na taj način zapravo pomažu i drugoj vrsti kriminala i terorizma. Hvala lijepo gospođo povjerenice Jureva na vašim zaključnim primjedbama. Kolegice i kolega, ovo je jako, jako važna tema i zbog toga smo i morali više vremena tome posvetiti i maksimalnu pozornost i zbog toga smo malo i prešli sve granice. A sada bi riječ dali E, gospođi ministrici Pleshet da podijeli s nama svoje ideje o tome. Dakle, bit ćemo vrlo kratke. Dakle, panamski dokumenti nam pokazuju da Evropska unija radi protiv pranja novca i prevare u te izbjegavanje plaćanja poreza. Mi znamo da je to inače jedan zajednički problem u svijetu i da je naša zajednička odgovornost nastaviti tu borbu i na globalnoj razini i pritom preuzeti vodeću ulogu. Mm, jasno je da vijeće želi znati što je više moguće činjenica, isto tako kao i vi u parlamentu i uvjerena sam da je komisija ta e, koja se trudi da nam ih da i mi ćemo naravno istražiti vrlo pomno sve panamske dokumente i vidjeti kako ćemo našu politiku čin protiv taj izbjegavanje plaćanja poreza i pranja novca što je moguće učinkovitije. Ja sam uvjerena da možemo i da hoćemo raditi zajedno na ovom. Da, naravno, nastavit ćemo našu borbu i odlučni smo da to nastavimo na jedan brzi i učinkovit način i u tom smislu mogu, u tom kontekstu mogu dakle pozvati sve zemlje članice kao i Europski parlament da nas i da surađuju s nama u provođenju svih mjera koje su trenutno na stolu već ponuđene, domišljene, odlučene, kao i one mjere koje ćemo u vrlo skoroj budućnosti donijeti. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo, gospođo ministrice, u ime nizozemskog predsjedanja, a sada na vašim mislima koje su zaključila ovu našu raspravu.